Znači e, zapisnik je usvojen. Od vijeća sam dobio njihova stajališta uključujući obrazloženja e, e, zašto su usvojili predlog komisije. To će biti objavljeno u zapisniku ove, ove sjednice. Rok za ulaganje primjedaba teče od sutra. E, teče tri mjeseca. Sada prelazimo na obrazloženja glasa.